smo e, popis šest kandidata za e, članstvo u izaslanstvima, imate ga pred sobom, ako nemate nikakvih e, primjedbi, onda možemo smatrati da su imenovani kandidati prihvaćeni u skladu sa poslovnikom. A sada prelazimo na